plavih kartona. Sada riječ ima najprije predsjednica vlade eh, Republike Latvije, gospođa Lemdota Strajuma. Izvolite. Parlamentu parlamenta priekšsādātāja kungs. Dobro jutro, poštovani predsjedniče Europskog parlamenta, predsjedniče komisije, poštovani zastupnici, poštovani povjerenici. Prije svega, zahvaljujem predsjedniku Šulcu na vrlo kvalitetnoj suradnji. Čast mi je biti ovdje u Europskom parlamentu ponovo nakon šest mjeseci intenzivnog rada ovako možemo raspraviti svim postignućima latvijskog predsjedništva. Ovo razdoblje bilo je vrlo izazovno i dinamično razdoblje za Europu, vrijeme i trenuci velike odgovornosti i jedinstvenih iskustava za Latviju. Latvija se je postavila tri prioriteta, konkurentna Europa, digitalna Europa i angažirana Europa. Međutim, život je unio neke svoje faktore. Teroristički napadi, humanitarna kriza na granicama Europe, stvari koje su zahtijevale trenutnu reakciju Europske unije. U međuvremenu trenutno sva naša koncentracija odlazi na Grčku, iako je Latvija morala predvoditi vijeće u ovakvim okolnostima šoka, nesigurnosti, mogu biti ponosna na svoju zemlju koja je uspješno provela svoje prvo predsjedništvo nakon deset godina što je članica Europske unije. Uspjeli smo postići strateške prioritete koje smo postavili i željela bih naglasiti da je jedan sveprisutan element tijekom našeg prisunstva bio uključenost civilnog društva i socijalni dijalog. Poštovani zastupnici, tijekom pripremnog razdoblja predsjedništva i tijekom predsjedanja održavali smo intenzivan dijalog sa Europskim parlamentom i to je bio velik polog za uspješno predsjedanje. Sigurno sam da samo uz zajednički rad institucija mi u EU možemo ostvariti naše rezultate i osnažiti povjerenje građana. U ime Latinskog predsjedništva željela bih zahvaliti Europskom parlamentu na odličnoj suradnji tijekom predsjedanja. Ovo ova kvalitetna konstruktivna suradnja omogućila nam je da pragmatično i učinkovito napredujemo e, i ispunimo sve prioritete kao i svakodnevni rad. Također nam je omogućilo da brzo reagiramo na nove krize i nove izazove s kojima smo se suočili. Zajedno sa Europskom komisijom i Europskim parlamentom radili smo na cijelom nizu zakonodavnih dosijeja. Ostvarili smo napredak u različitim područjima, složili smo se oko važnih pitanja i postigli smo opipljive rezultate. Sada, kada gledamo unazad na postignuća, istaknula bih ono što je najvažnije, ona postignuća koja nude prednosti za sve građane Europe. Prije svega, Europski fond za strateška ulaganja. U vrlo kratkom vremenskom razdoblju uspjeli smo dobiti sporazum za fond za strateška ulaganja, i već tijekom ovog ljeta fond će zaživjeti i početi privlačiti ulaganja u europsko gospodarstvo. Zahvalila bih se parlamentu i komisiji na intenzivnom radu na ovom vrlo važnom pitanju za Europu. Sljedeća stvar, energetska unija. Postavili smo temelj Europskoj energetskoj uniji koja je usmjerena ka snaženju energetske neovisnosti Europske unije i zajedničke europske energetske politike. U našem radu usredotočili smo se na nužnost toga da se pobrinemo da imamo stabilne, e, pristupačne cijene energenata za potrošače. Kako smo se pobrinuli da imamo veći izbor na tržištu informacija i također smo željeli imati veći raspon informacija o dobavljačima energije. Latvijsko predsjedništvo donijelo ključne odluke koje postavljaju temelj Europske energetske unije i tako je e, pomogla da dođe do prelaza na ugljično gospodarstvo, a to nam pak također omogućuje e, bolje iskorištavanje energije. Latinsko predsjedništvo također je uspjelo ostvariti posvećenje za smanjenje klimatskih promjena nakon 2020. godine, što će biti naj, naš doprinos e, konferenciji u Parizu o klimatskim promjenama. Što se digitalnog tržišta tiče, dogovorili smo da moramo držati korak sa razvojem kako bi naše društvo bilo spremno za digitalnu doba. U tom smislu dogovorili smo cijeli niz mjera koji će promicati korištenje digitalnih rješenja u poslovnoj zajednici. Ovdje također govorimo i pristupu i sigurnosti digitalnim podacima kao i promicanje digitalnih vještina. Latvijsko predsjedništvo također je se bavilo korištenjem punog potencijala europskog digitalnog tržišta. Jedinstveno digitalno tržište i daljnji razvoj bit će od ključnog razvoja za konkurentnost, za rast i za zapošljavanje u Europskoj uniji. Latvijsko predsjedništvo učinilo je sve što je moglo kako bismo nastavili raditi na osjetljivim pravnim aktima potrebnima za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta. I zadovoljan sam što je vijeće uspjelo odobriti opći pristup zaštiti podataka i uredbi koja se time bavi što je omogućilo početak pregovora s Europskim parlamentom 24.6. Zaštita podataka nužan je preduvjet za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta i za zaštitu temeljnih prava građana. Tijekom posljednjih dana predsjedništva postigli smo sporazum o prijedlogu za jedinstveno tržište telekomunikacija, što također omogućuje ukidanje naknada za roaming i nudi otvoren pristup internetu. To je ključno ostvarenje za naše predsjedništvo koji će pružiti koristi svim građanima, budući da ovaj sporazum omogućava smanjenje naknada za roaming počevši od 34. sljedeće godine. Također smo postigli sporazum sa Europskim parlamentom o općim načelima što se tiče sigurnosti interneta e, i direktivi koje se time bavi. Nakon što smo osigurali tehnički dio posla, dobit ćemo jedan okvir koji će nam omogućiti i bolju zaštitu od kibernetičkih napada. Sljedeća stvar, migracija. Tijekom proteklih mjeseci migracija je postala jedno od naj konkretnih pitanja i provedba odobrenih smjernica vijeća je nešto što je omogućilo stvaranje napretka eh, u borbi protiv gubitka života na sredozemlju, borbi protiv mreža krimčara i osnaženju suradnje sa zemljama porijekla i ishodišta i tranzita. Također možemo pomoći onim državama članicama koje osjećaju najveći pritisak od migracije, a samo pitanje migracije vrlo je složeno. Održiva trajna rješenja e, leže samo u cjelokupnom uravnoteženom pristupu koji će omogućiti sustavnu i postepenu provedbu. Važno je da se pobrinemo da rješenje do kojega dođemo bude podržano od strane svih država članica i moramo pronaći ravnotežu, ali u odgovornosti i solidarnosti koje su sastavni dijelovi politike migracije Europske unije. Moramo pružiti zaštitu onima kojima je potrebna. Međutim, mjere zaštite neće biti dostatne same po sebi. One moraju ići ruku pod ruku s učinkovitim sustavom za povrat nezakonitih migranata. Sljedeća stvar, sigurnost. Izazovi u području sigurnosti dobili su toga da smo ponovno procijenili kako unutarnju, tako i vanjsku sigurnost. I tijekom našeg predsjedništva vijeće je mnogo postvarilo u osnaženju unutrašnje sigurnosti Europske unije. U lipnju ministri unutarnjih poslova odobrili su novu strategiju za unutarnju sigurnost i postavljeni su prioriteti za nadolazećih pet godina. Ti su borba protiv terorizma i radikalizacije, borba protiv organiziranog kriminala i kibernetičkih napada, i isto tako rad na budućim sigurnosnim izazovima sa kojima se suočavamo, a ti uključuju hibridne prijetnje. Tijekom proteklih tjedana ponovno smo podsjećeni na terorističke prijetnje sa kojima se Europska unija suočava. I podsjetila bih vas da smo ispunili svoje obećanje u vijeću da se dogovorimo o paketu za zaštitu podataka nadamo se doista da, ćemo do kraja, da će do kraja ove godine biti moguće dogovoriti se o evidenciji imena putnika Europske unije. Prepoznajem i uključenost visoke predstavnice koja radi na sigurnosnoj strategiji i njenoj reviziji. Sljedeća stvar, istočno partnerstvo. Zadovoljni smo što je summit u Rigi ponovo pokazao koliko je stabilna odnose Europska unija ima sa zemljama istočnog partnerstva, istodobno pokazujući e, raznolikost pristupa i razvoj pristupa, a važan zadatak pred nama biti će učvrstiti istočno partnerstvo. Zajedno s Europskim parlamentom, Latvijsko predsjedništvo uspjelo je doći do sporazuma o mikrofinancijskoj podrški Ukrajini i vrlo smo zadovoljni što je Europska unija uspjela ostati čvrsta po pitanju odnosa naspram Rusije i neprestano naglašavamo koliko je važno ispuniti uvjete sporazuma iz Minska. Također tijekom našeg predsjedništva Srednja Azija se pokazala kao mjesto čiju važnost Europska unija ne smije pocijeniti. Zatim transatlantsko trgovinsko investicijsko partnerstvo za gospodarski rast vrlo je važno privući ulaganja i potaknuti vanjsku trgovinu. Zbog toga vjerujem da je vrlo važno da pravodobno sklopimo sporazum, završimo pregovore sa SAD-om o ovom cjelovitom i korisnom sporazumu TTIP-u i vi ćete naravno uskoro o tome raspravljati. Nadamo se da će Europski parlament pružiti nam podršku u procesu zaključenja sporazuma s obzirom da ovo partnerstvo nema samo gospodarsku ulogu već i veliku geopolitičku ulogu. Poštovani zastupnici, zajedno s Europskim parlamentom intenzivno smo radili na cijelom nizu drugih područja važnih za konkurentnost, rast i zapošljavanje u Europi. Zahvalni smo da što se tiče promocije zapošljavanja, da smo istaknuli ona pitanja koja su na, neku, na, neki način bila ostavljena po strani tijekom krize, gospodarske krize. Usredotočili smo se na dostatnost prihoda, kvalitetu i održivost radnih mjesta, mogućnosti za napredovanje u karijeri, e, zapošljavanje mladih, došli smo i do sporazuma što se tiče ubrzanog financiranja za mlade i za programe zapošljavanja mladih. Radi se o milijardi eura koja je stavljena na raspolaganje za ovaj program kako bismo mogli pomoći 650 tisuća mladih svake godine. Također bih spomenula europski paket za željeznice i konkurentnost i sigurnost koja će također biti na korist kako građanima, tako i industriji. Inovacije će biti zaštićene zahvaljujući sustava trgovinskih žigova i nove uredbe što se tiče putovanja omogućit će bolju zaštitu potrošača. Dogovorili smo cijeli niz zakonodavnih akata što se tiče poljoprivrede, zaštite zdravlja i drugih područja. Drago mi je da je 25.6. parlament, komisija i vijeće započeli su sa pregovorima o novim interinstitucionalnim sporazumima što omogućuje jedinstvenu mogućnost za institucije Europske unije da usavrše proces donošenja odluka. Europski građani očekuju da funkcioniramo učinkovito i naša je dužnost da se pobrinemo da se ta očekivanja ispune. Poštovani zastupnici, Latvijsko predsjedništvo radilo je učinkovito, smisleno kako bismo mogli promicati e, konkurentnu, digitalnu, angažiranu i sigurnu Europu. Radili smo zajedno sa vama Martine, sa Europskim parlamentom i njegovim zastupnicima, radili smo i usko sa komisijom i Jean-Claudeom i nadam se da je naš pragmatični pristup pomogao postaviti stabilne temelje uspješnom rješenju mnogih pitanja u nadolazećim predsjedništvima. Ovaj osjećaj dobro bavljenog posla e, je nešto što nam daje zadovoljstvo u predavanju predsjedništva Luksemburgu. Živimo u svijetu koji je više dinamičan i sve povezani svaki trenutak i koji će pred nas postaviti nove izazove, nove mogućnosti. Zbog toga moramo raditi odlučno, smisleno i samo zajednički tri institucije mogu postići i ostvariti uspjeh Europske unije. Hvala vam na pažnji i hvala vam mnogo na suradnji. Vielen Dank, Frau Hvala lijepa gospođo Straujuma. U ime komisije ima riječ predsjednik komisije gospodin Juncker. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo eh, predsjednica vlade, uvaženi zastupnici, dragi kolege. Ja bih i od sveg srca htio čestitati latvijskom predsjedništvu na obavljenom poslu Rekli ste, gospođo predsjednice vlade, da je predsjedništvo Latvije prvo predsjedništvo u, njenom članstvu. E, odlično ste obavili taj posao. Čestitamo. Oni e, koji ne vole Europu ne mogu davati komplimente i pljeskati. Mislim e, da je to e, posao u koji se svi možemo ugledati i ja vam odajem priznanje. E, posebno vam zahvaljujem što ste nam otvorili vrata za neke prijedloge koje je donijela komisija na početku vašeg predsjedništva i usred vašeg predsjedništva, naročito paket o ulaganju E, svi smo ovdje dobro surađivali i u nekoliko smo mjeseci e, dovršili ovaj ambiciozni projekt. E, također odajem priznanje parlamentu na suradnji. Ovo je veliki ambiciozni projekt E, mi, komisija je dala nekoliko e, prijedloga e, energetska unija, jedinstveno tržište kapitala i tako dalje. To su to je bio vrlo bogat i ambiciozan program. Imate također veliki talent za pregovaranje uloga predsjednice vlade i ministra vanjskih poslova je vrlo odgovorna naravno e, naravno premijerka nije predsjedala vijećem već je ministrica vanjskih poslova imamo stalno predsjedništvo euroskupine e, e, u kojem sudjeluje ministar financija i, ja sam također predsjedao vijećem e, kao e, ministar e, Luksemburga i znam koje su nedaće i nevolje predsjedništva. Imam u tome iskustvo. Pa vam odajem evo priznanje za vaše talente kao pregovarača mi smo eh, mi eh, mi nismo ništa naravno bez naših suradnika eh, mada smo naravno geniji ali ne možemo raditi bez suradnika ja bih također odao priznanje, javno priznanje na ovom radu. Danas na večer ćemo imati e, vijeće o tome e, što se zove grčki problem. Ja i o tome ću reći nekoliko riječi. U njemačkim novinama a, čitam a, e, Juncker je zaronio Nemojte se prerano veseliti. Ja sam se o grčkom referendumu u, u nedjelju izrazio još jučer koji puta treba biti dozvoljen e, da razmislimo prije no što uzmemo riječ. Ja po prvi puta ovdje govorim o tom problemu jer je ovdje u parlamentu mjesto demokracije. Intervju u tisku ne mogu nadomjestiti e, raspravu u parlamentu. E, moramo poštivati tu raspravu, a ne davati brze intervjue Ovdje e, govorim o važnim problemima i ovdje izražavam svoje mišljenje. E, htio bih reći sljedeće. Neću s time e, početi, ali ipak ću to reći. U, uloga Europske komisije se često kritizira u grčkom problemu u nekim državama članicama. E, ili će parlament imati političku komisiju onda se ona mora moći izražavati u političkim predmetima ili će e, parlament imati e, komisiju koja se sastoji samo od visokih dužnosnika. Ja sam političar, nisam samo visoki dužnosnik. Čudi me međutim da se u grčkom problemu da se svi mogu izražavati osim e, predsjednika komisije. Ja e, si to ne mogu dozvoliti, ja sam ovdje i demokratski izabran. Isto to važi, e, odmah ću dodati, i za Europski parlament i za predsjednika Europskog parlamenta. Predsjednik Europskog parlamenta sudjeluje u sjednicama vijeća i, i odražava mišljenja Europskog parlamenta i to na način koji možda se ne mora uvijek svima sviđati predstava da predsjednik parlamenta dođe u vijeće i onda ode i onda šuti, to je kriva predođba. Evropska, parlament nije tigar od papira. On se mora izražavati i, i davati mišljenje o važnim problemima. Ja sam zahvalan predsjedniku da on vrlo često u ime parlamenta e, e, e, da se on koji puta otvoreno i uključuje u raspravu. Predsjednik parlamenta nije papir, tigar od papira. Dakle, on se mora moći izražavati. E, vijeć e, svi kažu moramo e, svi moramo poštivati demokratski glas Grčke ali grčkim građanima moramo pokazati razumijevanje oni su dobili pitanje koje je nemoguće na koje je nemoguće odgovoriti oni su, dan im je tekst. Pito bih vas, eh, bih vas koje pitanje bilo postavljeno, ali tako neću dalje izbijati šale ovdje. pričekajmo čas, gospodine Juncker. Nadam se da su se sada duhovi malo ohladili da možemo ići dalje. E, možete vikati ovdje, ali ne možete preuzeti riječ ovdje. E, niste ovdje bili nekoliko tjedana i falili ste nam. Dati ćemo opet riječ predsjedniku Junkeru. Eh, ne volim da se eh, ne volim da me se eh, prekida moramo još jednom ću reći moramo intenzivno raspravljati o tome što znači ovo glasovanje na što su Grci rekli ne Grci su rekli ne u, u jednom tekstu uh, uh, trojke koji je davno bio nadiđen i zastario. E, intenzivna pregovaranja sa grčkim e, premijerom su bila e, išla dalje i grčki premijer dobro zna da ono što je predloženo grčkom narodu nije odgovaralo pravom stanju stvari. Ja ću premijera potaknuti na to da eh, dade objašnjenje grčkog glasovanja jer ovo pitanje koje je postavljeno nije već davno bilo relevantno. Ne, ne radi se toliko o tome eh, da eh, sada dokažemo ko je imao pravo. Moramo naše male ege i moj veliki ego staviti sada u zagradu, u pozadinu i zaboraviti. E, stanje stvari je sljedeće. Ja i dalje mislim i to ću uvijek e, misliti do kraja života. Moja je volja i želja da spriječimo Grexit. Ja sam protiv Grexita. E, ima nekih ljudi u Europskoj uniji koji se otvoreno ili prikriveno zauzimaju za izlazak Grčke iz eurozone. Imam životno iskustvo, a to je da jednostavni odgovori su e, najčešće krivi odgovori. Ja sam protiv jednostavnih odgovora. U Europi nema jednostavnih odgovora. E, e, e Europa je stalna borba i kompromisna rješenja i to je zadaća Europske komisije. Mi smo si tu zadaću postavili i obavljat ćemo je. Grčka, ova velika grčka nacija ne smije imati dojam da e, mi nju i Grke želimo izbaciti iz Europske unije. To e, nitko ne smije izbaciti Grke iz Europske unije ili željeti izbaciti Grke iz eh, unije. I u tom će smislu Europska unija i dalje raditi. Ona će nastojati da eh, pregovori sa grčkom vladom ponovno počnu. Kakova bi to bila Europska unija kad bismo prestali međusobno razgovarati? Kad bi europske nacije prestale razgovarati međusobno, onda bi to bio kraj Europske unije. I mislim e, da će nadvladati e, glas razum ljudi koji govore razumno, ali govore i isto tako iz srca. Grška, e, grško i izaslanstvo je napustilo pregovarački stol, a to se u Europi ne radi E, to je bila vrlo velika greška. Napuštanje pregovaračkog stola. E, e, moramo se ponovno okupiti oko pregovaračkog stola, to je samo po sebi razumljivo. Moramo naći rješenje. To rješenje neće doći danas. Ako kad bismo danas našli rješenje onda bi ono bilo prejednostavno moramo naći put zajedničkim razgovorima e, moramo pokazati međusobnu toleranciju e, tome pripada i e, isto tako da E, zaboravimo ona e, neprijateljska držanja. Predstavnici institucija Europske e, institucije ne smiju zvati Grčku teroristima. To nije način razgovora sa našim članovima Evropske unije. moramo se suočiti sa ovom situacijom na čem ćemo se danas navečer i e, mi ćemo se potruditi ja ću se potruditi da bez retorike predstavimo stvari onakve kakve jesu i e, nastojati naći e, prihvatljivo rješenje u svo poštovanje za sve ono što su Grci rekli mi bismo htjeli znati što znači ovo glasovanje to nije ne za euro to ne može biti ne za prijedloge Europske e, unije jer je to već bilo nadiđeno i e, mi smo u pregovorima bili išli dalje Europska komisija sa svoje strane i parlament naravno su spremni učiniti sve kako bismo u razumnom roku e, došli do e, solucije, do rješenja. E, Grci se mogu osloniti i na parlament i na Europsku komisiju. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, sada ima riječ gospodin e, Manfred Weber za EPP. E, predsjedniče parlamenta, predsjedniče komisije, čestitam prvom redu vijeću za, na predsjedanju roaming, zaštita podataka i sve ostalo je vrlo dobra i bilanca na koju se možete ponositi. E, e, stoga bi e, zahvalio gospođi predsjednici vlade na njenom otvorenom pristupu, na njenoj srdačnosti. I vidimo da u prva tri reda sjede samo žene. To je znak modernog predsjedništva. A i EPP ima 50% žena u svom predsjedništvu. To je odlična bilanca Moramo se ispričavati što ćemo danas mnogo govoriti o Grčkoj, ali zato ćete imati razumijevanja. Možemo tu izgraditi most jer i Latvija ima za sobom teške, e, e, teška vremena prije nekoliko godina velike probleme ona je znatno smanjila svoj državni proračun ona je e, sada ima e, stopu rasta od 2% i to je veliki doprinos rastu Europske unije. E, ako Europa nije spremna na unutarnje reforme, ako nismo naš proračun spremni dovesti u red, onda ne možemo napredovati. Latvija je dobar primjer kako se taj posao mora odraditi. Kao drugo, E, e, rasprava o demokraciji. E, u nedjelju je 61% ljudi glasalo ne. Što bi se dogodilo kad, kad bismo se, kad bi se to glasovanje održalo u Finskoj danas? i oni bi e, glasali i rekli ne da dalje daju doprinose za druge države koje ne mogu dovesti u red svoje proračune. Međutim, Europa je ideja da sjednemo za stol i nalazimo rješenja. E, ne sukobljavanje, već kompromis. E, to je Europa. Nedjelja nije bila dobar dan za Europu, tu je Europa oštetila ali e, e, ovdje vidimo e, kako su ekstremisti ovdje ujedinjeni u, svojim nastupima. Tu imamo jedan dil koji nije pošten. Naš predsjednik je u satima kad je pregovarao sa Ciprasom i grčkim predstavnicima, on je, to je bio pošten prijedlog E, bio je prijedlog da se e, sreže e, pak proračun za vojne izdatke 35 milijardi za rast je bio predviđen a to je grčka vlada lakomisleno odbacila ne znam kako možemo ići dalje u našim prijedlozima nemamo dovoljno mašte da to smislimo. Igra eh, Sirize je vrlo riskantna. Eh, Grčka je u teškoj situaciji. Eh, Grčka je napravila mnoge rezove, ona se nalazi u teškoj situaciji, ali podjela je u posljednjih pet mjeseci išla dalje. Nema više lijekova, banke su zatvorene, Grčka je u teškom položaju a zato su, su odgovorni i e, Cipras i Siriza. E, ako danas gledamo Grčku, onda vidimo podijeljenu zemlju. To je bilanca e, politike Ciprasa i Sirize. To nije dobra bilanca. Europa, kolegice i kolege, E, znate da je Europa solidarna, ali da poštuje propise. E, mi smo mjerilo e, za solidarnost i poštenje u svijetu. Moramo poštivati sporazume, moramo imati E, moramo se držati e, donesenih sporazuma i nadamo se da ćemo se tome vratiti tome na načelu da propisi moraju biti ispoštivani. Hvala. E, za SED riječ ima gospodin Pitela. Gentile presidente, grazie. Hvala vam gospodine predsjedniče. Latinskom predsjedanju moramo priznati da su imali puno dobre volje, da su se gospodski ponašali, da su dobro upravljali. Postignuti su dobri rezultati, prije svega mislim na odobrenje plana za investicije te e, vezano za tarife uz roaming. Međutim, nismo mogli dokinuti ovaj osjećaj zabrinutosti kod brojnih građana. Brojni sastanci na vrhu polučili su samo polovične rezultate. Kad je riječ o migraciji, komisija predstavila ambiciozan program, ali ga je vijeće htjelo promijeniti. Zemlje članice i svi mi moramo preuzeti našu vlastitu odgovornost. Kao nikad prije, Europa se nalazi pred e, odlučujućom fazom. Ja ne vjerujem da postoji alternativa pregovorima između e, Grčke i njezinih zajmodavaca. Ne mogu uopće zamisliti situaciju u kojoj se dogovor neće postići. To bi značilo otvoriti vrata jednom katastrofalnom scenariju koji bi priprijetio ne samo financijskoj stabilnosti eurozone, već i budućnosti Europe. Ja se u potpunosti slažem sa stajalištem predsjednika Junkera kojem želim zahvaliti na njegovom zalaganju i velim da trebamo iskoristiti svaku sekundu sve do kraja kako bismo pronašli dogovor sa, sa, zajmodavcima. Za nas je ovaj dogovor jasan. Grci ne žele izaći iz eura, oni žele pregovarati jedan sporazum koji će im omogućiti da izgrade dostojanstven život. Sve vlade eurozone trebaju saslušati tu poruku i napraviti napor kako bi nadišli ovu tvrdoću, zato što je mnogo toga u, igri. Ministar financija koji je jučer rekao da je Grexit jedino jedino moguće rješenje, jedina opcija, ja velim oprez. Mi ćemo se boriti protiv onih koji igraju sa budućnošću Europe. Ciprasu i njegovoj vladi poručujem da je važno da danas na sastanku na vrhu daju smislene prijedloge. To je vrijeme, sada je vrijeme odgovornosti za sve. I neprihvatljive su su optužbe koje je bivši grčki ministar izjavio na račun zajmodavaca nazvavši ih teroristima. Sve grčke stranke potpisale su dokument kojim žele podržati nove pregovore, postizanje novog dogovora. Današnji sastanak može otvoriti put ka jednoj vrsti mosta koji će omogućiti Grcima da odahnu i koji će stvoriti uvjete e, u kojem će fond za spas pružati financijsku pomoć kroz dugo razdoblje. Treba izbjeći paniku u bankarskom sektoru banke moraju, banka mora biti omogućeno da nastave raditi. Predsjedniče Šulc, predsjedniče Juncker, predsjednice Vijeća. Ovo je vrijeme za pronalaženje rješenja. Želim vas sve podsjetiti da eventualni izlazak Grčke iz eurozone predstavlja točku s koje više nema povratka to bi moglo dovesti i do raspada i tu je potrebna velika odgovornost od strane sviju kako bismo spasili Europu. Hvala lijepo gospodine Pitela. Gospodin Robert Cile ima riječ za EKR. predsjedniče parlamenta, predsjedniče komisije. Imam čast govoriti u ime svoga kluba. Želim zahvaliti premijerki na dobro obavljenom poslu. Stvarno, evo, u prva tri reda vidimo samo žene i to bi trebao biti preduvjet za, uspjeh, za uspjeh vašeg predsjedništva. Nema mjesta e, diskriminaciji na osnovu spola. Moje kolege su već prije mene izrekli čitav niz e, pohvala vezan uz tehnička pitanja, uz vaše programe i to je pokazalo da je moja zemlja važan e, dio naše različitosti. Mi smo postigli napredak u čitavom nizu važnih područja kao što je jedinstveno tržište. To je nešto za što se i klub ECR-a posebno zalagao kada je riječ o komunikaciji e, od strane komisije. To je istaknulo i problem zaštite podataka i pri stvaranju digitalnog jedinstvenog tržišta. Također, energetska unija, to su sve uspisi koji su nas poveli u dobrom pravcu. EFSC fond e, nešto, stoji nešto izvan ovoga. Po meni, gospodin Juncker je nešto obećao i to je trebalo biti izvršeno za šest mjeseci. Osim toga mislim da nas Junckerov plan e, suočava s novim izazovima. Ne bih htio da nas geografska neutralnost dovede do geografske koncentriranosti kapitala u određenim mjestima. Međutim, pravi prioritet e, latvijskog predsjedništva je bilo istočno partnerstvo, odnosno summit, je on ispunio očekivanja. Gruzici i Ukrajinci su se odlučili za svoju zapadnu budućnost i oni su razočarani, oni se osjećaju ostavljenima u drugim sferima, sferama utjecaja. većina Evropljana nije se htjela konfrontirati e, s Rusima i možda smo trebali odabrati neke druge prioritete koliko ne možemo pomoći novim demokracijama kao što su one Ukrajini i Gruziji. Za Latvice je važno reći da je nakon mjera štednje važno eh, postići jedan eh, pravedan dogovor. Hvala gospodine Zile za Alde, gospodine Verhofstadt. No, što ste vi rekli, gospodin Juncker je sasvim istinito. Moramo biti hladne glave i moramo se povratiti razumu Imamo čitav niz neodgovornih glasova u zadnja dva, tri dana u vezi sa grčkom krizom. Ljudi govore o Grexitu kao da je to ništa, dok u stvarnosti ne govorimo o Grčkoj, govorimo o mogućnosti da imamo zdravu monetarnu uniju, da kao monetarna unija možemo riješiti problem poput ovoga. Govorimo o povijesnom dugu od 300 milijardi i to u monetarnoj uniji sa, koja ima BDP od više od 15 trilijuna trilijuna eura i to je stvarnost. Ja vas dakle potpunosti podržavam. Vratimo se razumu. Također, Međunarodni monetarni fond, s jedne strane potpisuje sporazum, nakon dva dana e, objavljuje dokument, veli da taj dogovor nije održiv. Kako je to ponašanje? Gospodine Juncker, mislim da moramo stvoriti novi pristup. Moramo priznati da ovo ne funkcionira na način na koji smo htjeli. je ovaj novi pristup za koji se zalažu lideri u Europi pokazuje da gospodin Cipras mora izraditi stvarni paket reformi, a ne iznositi pre, ne, pre neučinkovite mjere. To znači dokinuti klijentelistički sustav. Toga nema u dokumentu. Također dokinuti korupciju u zemlji, smanjiti javni sektor. on imaju glomazan javni sektor sa 800 tisuća državnih službenika. Konačno, treba se okrenuti privatnom financijskom sektoru, također otvoriti tržište, to je prvo što moraju učiniti i neka sada dođe. On mora ispuniti ovo očekivanja, on je utekao sa pregovaračkog stola. I osim toga pokušamo zajedno upravljati dugom u Europi. Ukoliko smo stvorili fond za otkup duga, duga prije nekoliko godina, i da smo ga dobro iskoristili ne bismo se danas suočavali sa ovim problemom. Imamo instrumente kojima možemo upravljati ovom situacijom. Moramo biti spremni jer nikad ne znamo što se može dogoditi. Ukoliko ne pomognemo Grčkoj vladi, to, to, to neće biti dobro. Moramo uz pomoć programa koji postoje na raspolaganju komisiji, moramo pomoći grčkim građanima. I sretno vam večeras. Hvala lijepa. za zelene ima gospođa eh, Dame i gospodo, gospođo premijerko, gospodo predsjednici, eh, rado bih eh, čula Ciprasove prijedloge koje će iznijeti večeras. On se nalazi pred velikim izazovom. On treba predstaviti i da i ne zato što je njegova prva zadaća ujediniti ponovo njegovu zemlju. Jedino jedinstvena Grčka u Briselu moći će uspješno ispregovarati novi pregovor. Zadnjih dana smo vidjeli velik broj apela koji, koji su upućeni Ciprasu ja se s njima uglavnom slažem. A danas e, želim reći da imamo i u Njemačkoj apele upućene Angeli Merkel. Zato mi se sviđa ovaj ton predsjednika Junkera. Danas njemačke novine traže željeznu kancelarku, ja mogu njima samo odgovoriti ne hvala. Htjela bih da se Njemci prisjete kako je bilo kada nam je u blizini bila željezna zavjesa i susjedi iza nje. Da je tako ostalo, danas ne bismo imali današnju Europu i današnju Njemačku na kojoj leži velik dio odgovornosti. Želim, želim da, se, da, da stvari budu jasne. S jedne strane potrebne su reforme one se nalaze i u dokumentu Međunarodnog monetarnog fonda koji e, ne govori samo o zaduživanju. U njemu se, on, se progovara i o potrebnim reformama u Grčkoj. Osim toga, gospođo premijer koja mene vaša zemlja oduševila zato što vi tek e, rastete, suočavate sa e, velikim problemima, a ipak imate taj jak evropski duh i htjela bih da mladi Latvice, da se mladi Grci, da se oni dogovore o, o, konceptu evropske e, demokracije umjesto da se od njega udaljavaju, da se međusobno udaljavaju. Upravo nove zemlje članice, male zemlje članice mogu, mogu stvoriti ovaj most unutar ovih političkih rasprava. I čestitam vam na predsjedništvu i želim svu sreću Europi i vama. E, gospodin to ima riječ za EFDD. Gospodine predsjedniče, gospodine premijerko, vi ste rekli da je vaše predsjedništvo bilo, da je dobro obavilo posao. Ja ne mogu vjerovati ovim e, riječima. Tu, vi tu pozlačujete e, situaciju, uljepšavate situaciju. I zato ću vam ja reći da je vaše predsjedništvo bilo jedna neviđena katastrofa. Pogledajmo što se dogodilo. Vladimir Putin je nastavio voditi Evropsku uniju, radi što god hoće u Ukrajini. Imamo 500 tisuća migranata u Mediteranu, još stotine tisuća se pripremaju doći. umuknite. Sinoć smo čuli da iz šalje džihadiste na naš kontinent putem ovih brodova koje prevoze migrante. I to se sve događa dok ste e, vi bili na straži, gospođo premijerko. I to nije baš dobar rezultat, zar ne? Neron je barem svirao dok je Rim gorio, a vi niste učinili apsolutno ništa dok se raspada evropski projekt. I kao euroskeptik ja bih htio da Latvija produži predsjedništvo za još šest mjeseci i još pola godine toga, još pola godine ovoga moglo bi dovesti do raspada Europske unije. za ENF e, riječ ima gospodin Buonano. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Obraćam se predsjedništvu koje je do završilo svoj mandat. E, ja im želim čestitati, ali ako imamo tri žene na čelu, ne znači da će sve biti u redu. To je jer imamo žene koje su sposobne, koje nisu. Jednako je sa muškarcima. Nije rečeno da su tri žene bolje od tri muškarca. Dakle, kanimo se mirja. Što se tiče Junkera, ja ga ovdje vidim po prvi put. Htio bih mu postaviti neka pitanja. Znate li koliko stoji jedna, jedna litra mlijeka, jedna litra benzina, kila mesa? govorite o velikim projektima, multinacionalkama, bankama, vi živite među njima oduvijek, ali građani se suočavaju s nečim sasvim drugim. Njima su potrebni drugi, drugi odgovori. Ovo je njemačka zastava, ovo je evropska zastava. Ja ne želim umrijeti kao njemac. Ili imamo Europu ili Njemačku. Jer u suprotnom, ukoliko ovako nastavimo, Evropa će se sve više smanjivati, a je Njemačka bi se trebala smanjivati. Ona ne smije zapovjedati Europom ne želimo sada na, ne, gospodarski nacizam. Po meni mislim da moramo malo promijeniti ovu priču. Ili ću postaviti još jedno pitanje. Govorimo o stotinama milijardi eura za investicije, pitam se gdje su nestali. Ovdje imamo papire, ovdje je s jedne strane euro, sa druge strane toaletni papir. Po meni ovaj potonji bitniji od ovoga prvoga. Vi želite ubiti Europu, ne radite ono što zanima narod i vi ste, se trebali, vi ste trebali dati ostavku, ispričati se Grčkoj zbog onoga što ste učinili, ispričati se cijeloj Europi zato što ju želite gospodarski ubiti. Imamo brojna samobojstva, imamo strance, ilegalce i evo što se sve događa. Svi ste vi krivi. I... Gospodja Morvaj e, za neovisne ima sada riječ. Imamo e, jednu naciju koja se e, predstavlja kao drugorazredna. Mi smo imali velika očekivanja od latvijskog predsjedništva. Na osnovi današnje rasprave mogu reći da predstavnica vijeća e, ima isti ton kao i gospodin Juncker Eh, on na, sreću nikome još danas nije dao pljusku eh, a sada upravo gleda svoj eh, mobitel gospodin Juncker iz Luksemburga i drugi političari iz prvorazrednih zemalja Europe e, kako se oni izražavaju Zajedničkom je da govore e, e, sa stanovišta otuđenja. Nemaju pojma što se događa e, građanima. Imali su zadaću da nam izvještavaju o situaciji nužde u Grčkoj, da ništa nam o tome nisu rekli zašto e, nisu nam rekli zašto ljudi napuštaju svoju zemlju iz Grčke iz e, ali i iz, iz Irske i drugih zemalja što se tu e, događa kako ćemo dugo imati ove zemlje prvog reda i zemlje drugog reda to odgovor na to pitanje očekuju građani Predsjednik komisije gospodin Juncker ima riječ. Izvolite. E, uvaženi predsjedniče Šulc, gospođo predsjednice vlade, e, gospođe i gospodo, na kraju ove e, rasprave čujemo uvrede na latvijsko predsjedništvo. Međutim, ja ponavljam da su oni obavljili odličan posao i da su ove uvrede potpuno neopravdane. Da se vratimo na predmene rasprave današnje, to je Grčka. E, želja je komisije da učini sve da dođe do sporazuma e, Eh, euro eh, zona se ne sastoji ne samo od jedne demokracije već od 19 eh, demokracija moramo imati na umu cijelo euro područje i moramo poštovati i volju drugih 18 demokracija ne možemo slušati samo volju jedne demokracije građanin je građanin E, e, e, ja koji puta gledam moj mobitel to je ja sada ono što se naziva popularno texting sa grčkim premijerom to radim svoj posao ako je to a ovo je glupo brbljanje koje je potpuno neopravdano s vaše strane E, e, komisija i e, Evropska unija izgleda kao da samo zasjeda u zlatnim salonima i da se ne brine za svakodnevni život građana. To je čista demagogija i populizam. Ja ne mogu razgovarati samo ja nego razgovaram samo sa grčkom vladom, već i sa grčkim građanima. Ja sam među onima koji su se najviše brinuli za uvjete života u Grčkoj. E, mi nismo udaljeni od svakodnevnog života građana Grčke. E, pri tome ne zaboravljam i ni svakodnevni život u drugim zemljama. Imamo nezaposlenosti i siromaštva u drugim europskim e, državama. E, imamo i plaće koje su ispod minimalca i u drugim zemljama, ne samo u Grčkoj E, e, imamo e, nedostojne uvjete života i u drugim zemljama. Treba sagledati stvarnost u svim zemljama. Ne smijemo slušati demagoge. Moramo učiniti sve da bismo pomogli grškim građanima od kojih su mnogi žive u bijedi ali ne smijemo zaboraviti i ni druge. Mi smo ovdje da služimo i Grčkoj i cijeloj Europskoj uniji. To ne smijemo zaboraviti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodin e, Juncker. E, e, imate krivu tablicu gospođo Dimazi. Šta znači XO? Morate okrenuti. gospođa i gospodo, prije nego dam riječ gospođi e, Straujumi. Prije no što vam dadem riječ, gospođo Strajuma, htio bih u ime većine e, ovog doma reći da vam zahvaljujem i na vašem osobnom zalaganju za vrijeme latvijskog predsjedništva. Ja to kažem u ime naše institucije. E, male zemlje e, stoje pred velikim izazovom kad vode predsjedništvo Europske unije. Vi ste to učinili na egzemplaran način. Hvala vam lijepa. Gospođa Strejuma ima riječ, izvolite. Predsjedniče, poštovani zastupnici, bilo mi je zadovoljstvo raspravljati s vama postignuća latvijskog predsjedništva, no istodobno svjesna sam da je danas glavno pitanje Grčka. To je okupiralo naše misli i neporeciva situacija u Grčkoj utjecala je na program rada Europske unije. Kao predsjedništvo mi smo podržavali smislene pokušaje da se postignu pozitivni rezultati u pregovorima između Grčke i Europske unije. Ehm, ubrzo će se sastati ministri financija i ja ću iz Europskog parlamenta odmah otputovati u Brisel kako bih sudjelovala na izvanrednom Euro Summit. Kao što je Jean-Claude rekao, svi očekujemo da će Grčka ponuditi prijedlog koji će uključivati viziju o tome kako Europska unija i Grčka mogu nastaviti zajedno. Imajući na umu kako je Latvija nadišla krizu, važno je usredotočiti se na uvođenje reda u naš vlastiti dom. I vrijeme je ključno. Svaki trenutak okljevanja dovodi do daljnjih gubitaka. Zbog toga, zbog toga se doista nadam da će novi ministar financija u Grčkoj i grčki premijer ponuditi u pregovorima konstruktivne predloge. Zaključno, zahvalila bih još jednom Europskom parlamentu i Europskoj komisiji jer smo zajedno uspjeli pronaći rješenja znatnim izazovima pred Europskom unijom i iskreno se nadam da će u da je Europa u ovih šest mjeseci uspjela upoznati jednu malu zemlju na sjeveru Europe naše tradicije, našu kulturu, naše sposobnosti i našu otvorenost. Hvala vam i vidimo se sljedeći put. Hvala lijepa gospođo Strajuma. kolega Glic me zamolio da mu dam riječ jer je to njegova zadnja plenarna sjednica. Mislim da mu stoga moramo dodijeliti riječ. Izvolite. Πρώτον μεν ήρξω του λόγου ψευδός ξένε. Prije svega, vi za naši Obratio sam vam se na staro grčkom. Želim citirati jednu staru grčku poslovicu. E, to je borba sa tiranima u Ateni e, ja sam to e, sada citirao iz starogrčkog. Htio bih e, e, dodati nešto na latinskom jer mislim da naš predsjednik vrlo dobro zna latinski. Thomas Aquinas je rekao to je slobodan čovjek, e, a i to je za mene e, e, reakcija na latvijsko predsjedništvo i na držanje vijeća. I, i hvala lijepa gospodine predsjedniče. Als nächster Punkt der Tagesordnung